witam państwa ponownie. kolejny punkt e, sljedeća točka dnevnog reda jest e, izvještaj gospodina Fleckensteina e, pristup lučkim uslugama i financijska transparentnost luka. Gospodin Fleckenstein dolazi iz lučkog grada. Dajem mu riječ. Gospodine Fleckenstein, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice. Od početka rasprave o